Okay, colleagues, we'll have to start. U redu, kolege, započet ćemo. Neovisno tome jeste li svi došli ili ne, jer će nam se povjerenik uskoro vratiti u 16 sati. E, želite li testirati sustav glasovanja samo za svaki slučaj? 24 je za uključiti, 24 je u, 24 znači uključili, 25 Rješavat ćemo probleme u hodu prije svega. Kompromis, kompromis A. Tko je za kompromis A? Za, protiv, suzdržani, prvi dio usvojeno i drugi dio kompromisa, a za, protiv, suzdržani, usvojen. Sad idemo na amandman 5, tko je za, protiv, nisam sigurna, provjerit ćemo amandman 5. usvojeno 15 naprema 30. Amandman 6. Tko je za? Ako je amandman usvojen, onda se ne moramo pozivati na prvotni tekst. Dakle, amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 7. Za? protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 9 i 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da je usvojeno, ali provjerit ćemo ipak. Amandmani 9 i 10 jednaki su, istovjetni su. Dakle, još jedan krug glasovanja. Usvojeno 11 naprema 12. Kompromis B više ne glasujemo po dijelovima, već glasujemo za kompromis B u cijelosti. Tko je za? Nešto je zbunjujuće. Dakle, sada smo na kompromisu B. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije usvojen, odbijen kompromis. Sada prelazimo na amandmene 12 i 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeni? Amandman 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen? Amandman 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen? usvojen, amandman 17 za protiv e, suzdržani usvojen, amandman 18 za protiv suzdržani usvojen, kompromis C za protiv suzdržani usvojen, amandman 23 za protiv suzdržani usvojen, amandman 24 za protiv suzdržani, provjerit ću još jednom amandman 24 usvojen. Amandman 25. za protiv suzdržani usvojen. Amandman 26. za protiv suzdržani odbija se. Amandman 27. za protiv suzdržani usvojen. I amandman 28. za protiv suzdržani usvaja se. E, elektroničko glasovanje o izmijenjenom tekstu. 32 za, 3 protiv i 1 suzdržani. Hvala lijepa. Sada ćemo napraviti stanku do 14.15 minuta kada ćemo razmijeniti gledišta sa povjerenikom e, Joakinimom. zapravo može sada izmijeti priopćenja predsjednice, pa ćemo uštedjeti vrijeme kasnije. Dakle, ažuriranje o informiranje o e, 21. studenog ćemo održati deveti trijalog. Ostvarili smo napredak vezano uz e, G20, direktivo, o transparentnosti tržišta, pristup tržištu, infrastrukturi tržišta, de, 4. prosinca 10. trijalog, e, također dva trijaloga 6. i 9. studenog smo održali o različitim političkim pitanjima. Neka pitanja su zatvorena, neka su poslana tehničkoj radnoj skupini, neka otvorena pitanja su ostala otvorena, na primjer sustav kazni, sustav nagodbi, internih nagodbi, aspekti režima za treće zemlje, licenciranje banaka. Sljedeći trijalog 29. studenog će se održati u četvrtak ovog tjedna. Rezolucija o bankama. Osmi trijalog će se održati 20. E, studenog u Strasburu o financijama, e, štednim ulozima i državnim intervencijama. E, mjere predostrožnosti za kapitaliziranje zdravih banaka i alati za e, e, financijsku stabilnost u slučaju krize. Sljedeći trijalog će se održati 27. studenog. Pisa dosije. Glasovali smo o tom u prošli tjedan na plenarnoj sjednici. Pregovarački tim u okviru trijaloga će biti izvjestitelj i izvjestitelji u sjeni. Politički sastanak o programu E, uloga će se održati 19. studenog pod litavskim predsjedništvom. Fokus će biti stavljen na e, ciljni fond e, na, cilj rezervnog fonda, ne samo u odnosu na depozite, uloga je već i na postupak rješavanja sporova i mjere isplate u trenutku ranog rješavanja sporova. fond za jamstva za depozite. Sigurno sam da će to pitanje na kraju biti riješeno uspješno. Očekujemo dalje naznake o tome kako ćemo riješiti ova osjetljiva pitanja. Nadamo se da ćemo to uskoro riješiti. Sve to vezano uz e, direktivu o sanaciji banaka. E, dosije o e, obeštećenjima. Prošlog tjedna u Strasburu je riješen konflikt nadležnosti. Izvjestitelj e, nam je jučer sve to objasnio. Neću sada to ponavljati. Konferencija predsjednika je naznačila da se radi o hitnoj situaciji, da moramo ostvariti napredak u radu na tom dosjeu. Mislim da je zapravo e, nakana svega toga bilo da se potakne odbor Juri da brže radi. I sada e, ćemo se vratiti, nastavit ćemo sa radom u 14 i 15 minuta. Okay, um... Dobro. Sigurno još ima nekih koji su još vani, to je problem kada imamo predah, ljudi izađu i onda ih zahvate u žrvanji, osoblje i pozivi i tako dalje, no drago mi je što mogu od, od, pozdraviti u našem odboru povjerenika Joaquina Almunio on e, uvijek omogućuje vrlo dobro razmjenu mišljenja i sjećam se da smo vas i saslušavali ovdje za vaš portfolio. Evo, drago mi je što vas mogu opet pozdraviti i imate sada riječ na 10 minuta, a onda ćemo prijeći na pitanje i odgovore. Ja ću vas moliti da ukupno postavljate pitanje tijekom pet minuta, onda ćemo dopustiti povjereniku da odgovori. Znači, to je to naše pravilo i osoblje će nas opomenuti ako pre, previše oduljimo. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, hvala vam još jednom što ste me pozvali na odbor Ekon. Uvijek mi je drago što imam priliku razmijeniti mišljenje sa svima vama. Kada sam pripremao ovo izlaganje, kako se približavamo kraju godine, mislim da je prikladno da iznesem pregled naših aktivnosti tijekom ove godine i također da vam iznesem neke zamisli i razmotrim ono što ćemo usvajati tijekom 2000 i što smo usvojili tijekom 2013. godine. Započet ćemo sa kartelima i antistrastovima. Dakle, Tijekom 2013. godine ćemo, smo se usredotočili na sektore koje najveće obećavaju smišlje rasta i također na financijska tržišta. Prva istraga koju ću spomenuti po pitanju antitrasta je e, slučaj Google koji je još uvijek u tijeku. Ovog tjedna očekujemo da ćemo dobiti povratne informacije od više od stotinu e, subjekata na tržištu i nedavno smo imali priliku objasniti ovom parlamentu kako ja vidim e, ovu složenu istragu. Također ćemo narednih nekoliko mjeseci procijeniti rezultate savjetovanja odlučiti koje će korake poduzeti. Kada je riječ e, o glavnim odlukama ove godine u ovom sektoru, evo usvojili smo predstavke Apple-a i također smo kazali Microsoft sa 561 milijun eura. I to je prvi, puta da je komisija sankcionirala jedno poduzeće iz toga razloga i zapravo vidjeli smo da su oni to vrlo ozbiljno shvatili. Da, pređem na predmete koje se odnose na patente. Dakle, kada je riječ o ulazu, ulasku na tržištu e, generičkih lijekova, dakle, e, Lumbeku i drugim poduzećima smo e, nametnuli sankcije od 146 milijuna eura. Imali smo također i predmete koji su se odnosili na standardne patente, odnosno koji su povjereni standardizirajućim tijelima od normalizacije u industriji koje trebaju osigurati da e, uređaj u tim sektorima mogu međusobno komunicirati. E, imamo tu predmete koji su na prednjoj fazi, jedan se odnosi na Motorola, e, iznijeli smo poduzeću naše razloge za zabrinutost i očekujemo njihov odgovor. Drugi slučaj se odnosi na Samsung. E, poduzeće je ponudilo obveze koje su ispitane i sada analiziramo rezultate, a treće područje našeg djelovanja su financijska tržišta i uz e, primjenu posebnog režima na banke imamo također i istragu po pitanju kartela i također raznih manipulacija i spekulacija po tom pitanju ćemo uskoro imati novosti. Izvan toga ne mogu isključiti također i nove istrage koje se odnose na slične prakse. Također poslom srpnja smo uputili našu primjedbu velikim eh, bankama i ponuditeljima eh, informacija o slučaju kreditnog defolta i swapova. Također smo primili eh, navode o manipulacijama sa benchmarkovima, naročito na stranim tržištima vrijednosnica. Dakle, trebamo poticati izmjenu kulture industrije, znači financijska tržišta moraju biti sigurnija i transparentnija i također naši e, propisi moraju ići s time ruku pod ruku na ovome području. Kada je riječ o kartelima, imamo 141 milijun kazne e, za dobavljače električnih sustava u automobilima i nakon te odluke pokrenuto je također e, su i brojne istrage u mm, industriju autodjelova. Također, kada je riječ o čipovima na pametnim karticama, imamo tu jednu novost. Nakon e, početka postupka nagodbe krajem sljedeće godine, e, pregovori su izostali sa svim uključenim poduzećima i sada će se postupak nastaviti sukladno standardnim propisima. U antitrastu preuzeli smo obveze Star Alliance, Air Canada, Uniteda i Lufthansa. Također nastavljamo samo naporima da otvorimo energetska tržišta i također smo razgovarali sa Česom, znači češkim poduzećem za opskrbu električnom energijom i također sa rumunjskim sličnim poduzećima imamo istragu koja se bavi Gazpromom koja je u tijeku. U području telekomunikacija od Portugal Telekoma smo primili u iznosu od 79 milijuna za klauzulu o sprječavanju tržičkog natjecanja. Također istražujemo navode o zloporabi osobačkog telekoma i također e, istražujemo pitanje Deutsche Telekoma i Orange Telefonik, što uključuje moguće zlouporabe za prijenos podataka drugih e, ponuđača sadržaja putem njihovih mreža. A sada ću vam navesti neke brojke kako bismo ilustrirali naš rad u kontroli e, stajanja poduzeća. Ove godine smo zaprimili 219 prijava i odobrili smo 196 e, sporazuma bez uvjeta. Također smo um, 12 slučajeva, 12 predmeta bez obveza, 10 u prvoj fazi, a 2 u drugoj fazi. I na kraju smo zabranili ove godine dva spajanja, dvije fuzije koje se odnose u PS, TNT, a druga je bila između Rainera i Erlingusa. E sada da prijeđemo na nabavu Vodafona od najvećeg njemačkog podunača kabelske televizije. Ove godine ćemo nastaviti e, naš rad na bankama koje su ugrožene situacije. Ovdje smo uveli nova prevala za banke koja je su na snagu 1.8. Nove propisi pripremaju za prijelaz e, u bankovnu uniju i također se nadovezuju na iskustva koje smo stekli tijekom krize u proteklih pet godina. Analizirali smo restrukturiranje 68 banaka, od čega 25 je trebalo sanirati. I to je ukupno četvrtina europskog bankovnog sektora kada je riječ o imovini aktivi. Naravno, nismo gotovi, još uvijek imamo 25 otvorenih predmeta, naročito u zemljama eurozone između 2008. godine i 2012. komisija odobrila e, masivnu državnu pomoć koja je iskorištena u financijskom sektoru samo djelomično, a otprilike jedna trećina jamstava koje je odobrala komisija su kasnije zemlje članice doista iskoristile. No, velika većina potpore koje su pružile zemlje članice svojim bankovnim sustavima je bila u obliku mjera za pružanje jamstava. 2012. godine 192 milijarde eura, 492 e, milijarde eura e, državnih jamstava su još bile su povisene na 1186 e, milijardi eura 2009. godine. Od ukupnih jamstava koje su dale zemlje članice, 2 milijarde je do sada iskorišteno. Kada je riječ o dokapitalizaciji, u istom razdoblju zemlje članice su dokapitalizirale svoje eh, banke u vrijednosti od 413 milijardi eura, znači 3,2% BDP-a, uzimajući kao referentnu godinu 2012. Zemlje su uglavnom podržale svoje banke sa kapitalnim mjerama i to su uglavnom bile Velika Britanija 82 e, milijarde, Njemačka 64, Irska 63 i Španjolska 60. Glavne banke koje su to primile bile su Kraljevska banka u Škotskoj 46 milijardi, e, e, Anglo-Irska banka 32 milijarde i jedna španjolska raspolaganju svoje banka 22 milijarde. I na kraju da navedem da pravila o, državnoj pomoći osigurava da zemlje članice prime naknadu za pruženu pomoć i za masovna jamstva koja su pružila u potekle četiri godine. Zemlje članice su primile 33 milijarde eura za troškove jamstava za razliku od povučenih jamstava koje sam prije spomenuo. Dakle, zemlje članice su primile uglavnom 125 e, milijarde eura u prihodima u zamjenu za njihovu pomoć bankama. Objasnio sam glavne elemente strategije modernizacije koja je pokrenuta prošle godine. Kada je riječ o zakonodavnim komponentama paketa za reformu, također i o e, postupovnim pravilima, ona su usvojena od strane vijeća prošle godine, a ideći na redu je uredba o, općem izuzeću i to će uskoro biti usvojeno od strane komisije. Osim toga, kada je riječ o novom okviru za financijski sektor, imamo e, glavne opće smjernice koje su uvedene tek e, krajem prošle godine i nove regionalne smjernice su uvedene prošlog lipnja, a priopćenje prije dva tjedna e, smjernice za financiranje rizika koje će omogućiti bolje mjere za financiranje rizika za mala i srednja poduzeća će biti usvojena idućeg mjeseca. Također kada je riječ o restrukturiranju za financijske, nefinancijske tvrtke, usredotočit ćemo se na inovacije na kraju i na smjernice za energetiku, što znači da svi glavni elementi modernizacijskog paketa trebaju biti na raspolaganju iduće godine i stupit će na snagu 1.7.2014. Eh, to najkasnije želim zahvaliti parlamentu na njegovom vrijednom doprinosu i također su oni značajno doprinijeli doradi zakonodavnog teksta. I još jedna politička inicijativa je djelovanje protiv antitrasa koje je komisija osvojila u lipnju. Prijedlog dobro napreduje kroz vijeće i iduće godine Vijeće za konkurentnost će usvojiti jedan opći stav, kao što znate. Parlament je nedavno konačno usvojio odluku o raznim, ulogama raznih odbora i također treba uzeti u obzir činjenicu da je parlament izrazio želju da se zakonodavni postupak e, završi do kraja saziva. Ja se radujem tome i nadam se da će to još uvijek biti moguće bez obzira na kašnjenja koja su proizročena e, zbog rasprave između dvaju odbora. Ako se ne bude glasovalo o direktivi do kraja saziva, svi oni koji će imati koristi od e, obešećenja će zapravo dobiti vrlo negativnu poruku. još e, jedan korak naprijed je inicijativa za pojednostavljenje spajanja poduzeća, što će smanjiti troškove za poduzeća i ja ću skratiti govor budući da sam prekoračio 10 minuta na raspolaganju. Dakle, da vidimo koji su prioriteti za osvajanje 2014. godine. Dakle, imamo reviziju e, prijenosa, e, odnosno e, uredbe o općem izuzeću prijenosa tehnologije. Također ćemo imati novosti po pitanju nove direktive za platežne usluge i također sa kolegom Barnjerom ćemo um, nastojati ubrzati suodlučivanje po oba predmeta. I na kraju, da se osvrnem na naše međunarodne odnose, prošlog tjedna sam potpisao um, memorandum o razumijevanju sa komisijom iz Delija u Indiji, što znači da imamo na našoj strani četiri od pet zemalja BRICS i uskoro se radujem potpisivanju memoranduma sa Južnom Afrikom. Također, Europska unija i Švicarska su potpisale sporazum druge generacije i nadam se da će Europski parlament e, uskoro razmotriti njegov sadržaj i koliko čujem, rasprava o tome će početi idućega tjedna još e, jedan međunarodni sporazum koji je zanimljiv za e, natjecateljsku politiku, odnosno tržišno natjecanje je e, prekoatlantski sporazum što će uključiti također i antitrasa odredbe, odredbe o spajanju, odredbe koje se odnose na subvencije i poduzeća u državnom vlasništvu i nadam se napretku na ovom području i nadam se da će i napredovati pregovori o transatlantskom trgovinskom partnerstvu. Hvala vam lijepa, povjereniče, a sada prelazimo odmah odmah na pitanja. Prvo pitanje u ime Europske pučke stranke postavlja Pablo. Hvala vam lijepa. Uvaženi potpredsjedniče, želim eh, se osvrnuti na jedan od aspekata koje ste vi spomenuli, odnosno izvješće o mm, monetarnom tečaju kojim se bavim. Dakle, imamo neke nedoumice učinku što bi ovo moglo imati na tržište, dakle da li bi to moglo imati suprotan, protivan učinak onome što ste vi rekli, odnosno pritom mislim na veće korištenje kreditnih kartica i tako dalje. Odnosno, čini nam se, nadam se da ćete nam vi moći dati daljna pojašnjenja u tom smislu da ocjena učinka nije uzela u obzir ove aspekte, odnosno učinke, što bi ova ograničenja mogla imati na mm, poslovanje u različitim zemljama eurozone. Imamo zemlje koje češće koriste kreditne kartice poput Ujedinjene kraljevine ili pak zemlje gdje je situacija potpuno različita. Ove razine 0,2 0,3 odakle su preuzete? Mi smo zadržali te razine zato jer u ovoj fazi. Ne želimo sada u potpunosti iskriviti tekst izvješća, no želimo mm, veću sigurnost kako bismo bili uvjereni da radimo na ispravan način. Hvala, Paolo. Hvala, gospođo predsjedateljice. Napustite mi da odgovorim. Ja sam izrazio spremnost e, doći u parlament, e, objasniti ovu jednu pojedinost koja je na izgled složena, ali je zapravo vrlo jednostavna. S obzirom na čvrsto stajalište na tržištu glavnih e, izdavatelja kreditnih i debetnih kartica, odnos sa subjektima na tržištu u trgovini kojima je draže da klijenti i kupci koriste kreditne kartice u odnosu na gotovinu. Dakle, na to se primjenjuje određeni trošak koji dakle ubiru izdavatelji kreditnih kartica. Procjene kojima raspolažemo već neko vrijeme jer su u tijeku dvije istrage u vezi sa Vizom i Mastercardom, dakle, te procjene nam omogućuju da kažemo da mm, to nije odgovarajuća razina dakle, iznad koje dolazi do zlouporabe na tržištu, zato jer cijene nisu transparentne, zato jer potrošač nikad ne zna koju proviziju izdavatelj kartice traži od e, trgovačkog subjekta. I ovdje trgovac e, tu proviziju zapravo nastoji prebaciti na konačnog korisnika bez da ovaj to zna. Tako da mi se svakako čini ispravno poduzeti neke mjere protiv toga. Mi provodimo te istrage po pitanju um, politike tržišnog natjecanja i antitrasta, ali iz iskustva smo naučili da kada se djeluje ex post, kada je riječ o sprječavanju stvaranja trastova, rezultati nikad nisu optimalni. I u tom slučaju, u ovom konkretnom slučaju, E, također, e, zakonodavstvo je manje učinkovito, tako da smo zajedno sa povjerenikom Barnijerom e, podnesli ovaj zakonodavni prijedlog. Dakle, ponavljam, to je dosta složena tematika i vrlo stručna, no ja sam spreman vas bolje i točnije informirati zašto nam se čini da je ovaj prijedlog odgovarajući. Evo, zato, zašto smatramo da se radi o odgovarajućoj razini. Hvala u ime socijalista i demokrata Elisa Ferreira. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Hvala vam što ste se ponovo vratili među nas. Imam pitanje vezano uz Asset Quality Review koja će obuhvatiti europske banke prije stupanja na snagu jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, s obzirom na zakonodavni okvir, kako će se to protumačiti u odnosu na pravila o tržišnom natjecanju, odnosno hoće li se od dioničara ili od junior vjerovnika, manjih vjerovnika tražiti da odustanu od određenih potraživanja i ako je tako u kojim uvjetima ili ovisnost o intervenciji država neće li možda prouzročiti neke nesrazmjere prije nego što se uvede ili stupi na snagu ovaj jedinstveni nadzorni mehanizam Europske unije. Osim toga, je li moguće izravno dokapitalizirati banke kada bude ustrojena bankovna unija, međuvladini instrument, međuvladini mehanizam će morati odlučivati o dokapitalizaciji kao pomoć bankama različitih država i to će možda stvoriti jednu složenu situaciju, naročito po pitanju konkurentnosti i također jednakih uvjeta poslovanja i htjela bih čuti vaše mišljenje o tome. Da, kao što je najavljeno, Europska središnja banka, odnosno kao što je najavio Mario Draghi i predsjednik e, Europske središnje banke, a mislim da je o tome govorio ovdje u parlamentu, Europska središnja banka je odlučila provesti analizu zdravstvenog stanja, da se tako izrazim, bankovnog sustava, naročito e, s obzirom na određene banke koje, koje će biti podvrgnute nadzoru. Imamo u ovoj analizi dva dijela, odnosno takozvani asset quality review, odnosno analiza kvalitete aktive samih banaka i onda na kraju stress test. prema jednom unaprijed određenom scenariju e, Europske središnje banke ta će se analiza odvijati na taj način. U prvom dijelu će se nastojati razmotriti do koje mjere banka poštuje kapitalne zahtjeve i imovinske zahtjeve. Dakle, da će se vrijednost, e, taj omjer e, definirati i tijekom stres testa će Europska središnja banka uvidjeti e, što učiniti ako dođe do pogoršanja situacije, dakle do samih granica tog scenarija koji se primjenjuje. Dakle, Europska središnja banka će vidjeti kako će se dotična banka ponašati u takvoj situaciji. A ako banka ne bude u stanju suočiti se sa tim izazovom u jednom stresnom scenariju, tijelo za nadzor će morati odlučiti što učiniti i koje mjere predostrožnosti primijeniti kako bi se izbjeglo da se zahvati i e, imovinska strana kapital smjernice koje je komisija usvojila za nadzor državne pomoći bankarskom i financijskom sustavu, e, a te su mjere stupile na snagu 1.8. Um, ove godine, dakle vidimo da i kada je riječ o predostrožnosti, a ili također kada je riječ o spašavanju, odnosno stanaciji banaka, metoda za analiziranje banaka je sljedeća. Znači, kao prvo, dotična banka pod nadzorom e, treba podnijeti plan restrukturiranja i e, naznačiti ako joj je potreban e, dodatni kapital. I prije nego što komisija odobri državnu pomoć mora razmotriti restrukturiranje, odnosno plan restrukturiranja i vidjeti da li taj je dovoljan i to tijekom dosta kratkih pregovora. Ako komisija bude smatrala da će taj plan restrukturiranja omogućiti toj ustanovi da ponovno djeluje na tržištu, odnosno posluje bez dodatne pomoći i bez dokapitalizacije, onda će ta banka morati se obratiti dioničarima i vidjeti na koji način doći do potrebnih sredstava. Također će se vidjeti na koji način će nositelji mješovitih hibridnih proizvoda moći pridonijeti i također vidjet će se na koji način će e, imatelji obveznica junior bondholders moći dati doprinos kako bi se dopunio kapital same banke i nedostatak e, kojega je utvrđen e, planom restrukturiranja. I samo u tom trenutku će komisija moći reći jesu li je li moguće pružanje državne pomoći. Dakle, prvo će banka zatražiti pomoć od dioničara, od vjerovnika, sve do junior bondholdersa i onda na kraju, ako to ne bude moguće, moći će se pružiti e, državna, odnosno javna pomoć, to može biti dakle i od pojedine države ili multilateralno. Dakle, u slučaju Španjolske imali smo kreditiranje španjolskog backstopa, što je upravo donijelo kapital tamo gdje je bio potreban. I to u toj mjeri u kojoj može se iskoristiti jedan instrument koji je stvoren javnim odlučivanjem, a ne samo odlučivanjem unutar sektora. To mi se čini pozitivnim razvojem i upravo sam naveo neke podatke koje se odnose na još postojeći rizik po europske porezne obveznike, odnosno postoji dalje potreba saniranja, odnosno spašavanja tih banaka i europski porezni obveznici ne mogu dati više. A s druge strane postoje resursi koje treba iskoristiti kako bi se izbjeglo da potrebe dokapitalizacije banaka ponovno um, spadnu na teret državnih obveznika, e, poreznih obveznika. Dakle, to je jedan razvoj situacije koji je politički poželjan i osim toga u našim smjernicama je predviđena jedna klauzula sukladno kojoj Dakle, ako se pridržavamo te hijerarhije, odnosno tog stupnjevanja, dakle, ako postoji opasnost po financijsku stabilnost. E, naravno da treba o tome povesti računa, ali u većini slučajeva, koliko ja znam iz iskustva, previše se oslanjalo na e, sustavnu prirodu banaka koje zapravo nisu sustavne po svojoj prirodi. Hvala. A Mislim da će nam predsjednik Eurogrupe morati odgovoriti na pitanje o ESM-u koji je međuvladin sustav. Dakle, odluke država članica spadaju pod to. Spomenuo sam španjolski slučaj i uključivanje španjolske između rujna i prosince prosinca prošle godine. Dakle, ESM je omogućio e, sredstva za taj španjolski backstop i na taj način smo uspjeli dokapitalizirati banke. Dakle, ali ako odlučite podržati jednu banku, a ne drugu, možda koristiti neke političke kriterije. Da, to jest zanimljivo pitanje. Mislim da ovdje imamo jedan ključni aspekt koji je u središtu tog projekta Bankarske, Bankovne unije i mislim da će to uskoro biti aktualno. Ključno je e, razbiti tu poveznicu između e, rizika i knjigovodstvenog stanja banaka zato što ponte je da se ta nezdrava veza zapravo prekine. Međutim, to je još uvijek, to su još uvijek javna sredstva, bilo da dolaze iz Europskog mehanizma za stabilnost ili ne. Dakle, ako imamo jednu državu članicu, to su opet sredstva države članice, zar ne, pod, u sukladno članku 107 osim ako dolazi iz proračuna Europske unije, da, to su državna sredstva koja su podložna kontroli um, o državnim, potporama. Ali ako dolazi iz europskog proračuna, onda ne. Da, ali pravila, su takva da se mora koristiti novac Europske unije. Na da, ali onda nekako izjednačavamo jedne i druge. Međutim, sad imamo pitanje od strane Alda. Izvolite. Hvala lijepa. Pozdravljam povjerenika. E, sjećam se kada ste zadnji puta nas posjetili sa gospodinom Švabom. E, sudjelovali ste na jednoj našoj konferenciji na kojoj se radilo, na kojoj se radilo o predmetu Google-a pa možda Andreas kasnije bude imao pitanje u vezi s time. Ja, mene zanimaju kamatne stope za male i srednje poduzetništva. Zadnje zadnji podaci iz Rujna nam govore kako mali i srednji poduzetnici koji traže e, kredit manje od milijun eura, a takva je većina, plaćaju 2,7% kamata više od tvrtki koje traže e, kredite veće od milijun eura. eura. Kao katalanski zastupnik vi znate da ja dolazim iz jedne regije u kojoj ima jako puno malih i srednjih poduzetnika i to je uvijek nešto pitanje koje nam se vraća. Sad ovdje govorimo o konkurentnosti i e, mali i srednje poduzetnici žele znati o tome e, kakva je nada za rješenje ovog pitanja u budućnosti. Hvala vam lijepa. Kao prvo jedno pojašnjenje. Ja sam sa zadovoljstvom sudjelovao na konferenciji koju ste vi organizirali zajedno sa Andreasom Švabom, ali nisam rekao da imamo načelni sporazum sa Googleom. Rekao sam da je e, Google, do, e, da nam je Google na analizu dao prijed, različite prijedloge obveze, dakle nije bilo nikakvog sporazuma. Što se tiče malih i srednjih poduzetnika, jasno je da unutar eurozone, ako o njoj govorimo, Imamo mnoge različite uvjete za dobivanje kredita, pogotovo za male i srednje poduzetnike koji nemaju izravan pristup e, tržištima kapitala. I te poteškoće u pristupu e, kapitalu povezane su s različitim razlozima, ima različitih razloga za to. Prije svega bih htio reći da se radi o financijskim institucijama i njihovoj stabilnosti, jer te institucije su različite na različitim tržištima u državama članicama. Dakle, ako ste dio bankovnog sustava koji se trenutno restrukturira ili dio bankarskog sustava koji je koji u toj državi prolazi kroz izjasne poteškoće ili se mora, e, mora ojačati svoje omjere kapitala kako bi riješili neka zakašnjela plaćanja i tako dalje, onda zbog takvog pritiska resursi koji su raspoloživi tim bankama da ih plasiraju u kredite su nužno manji. Druga stvar koja je ovdje bitna tiče se troška e, stjecanja e, sredstava za, za banke. Neka od tih sredstava, pogotovo ako se radi o bankama koje najviše daju kredite malim i srednjem poduzetništvu, koriste depozite, dakle tu ne bismo trebali imati visoke troškove, iako u nekim područjima se nailazilo na poteškoće. Međutim, za neke e, kreditne institucije pojavila se potreba da, da e, resurse uzmu e, potraže na tržištu kapitala i tu opet imamo različite stope zato što one nisu nužno utemeljene na stabilnosti financijske i kreditne institucije, nego na premijama za rizik u državi u kojoj imaju sjedište. Dakle, ovisno, je sve o tim e, stopama. Znam da, se, da se situacija od 2012. znatno poboljšala. Od tada smo imali najveće premije koje su od tada bitno se smanjile, međutim još uvijek imamo znatne razlike u tržištima koje možda nisu toliko velike kao prije godinu dana, ali još uvijek su znatne i one utječu na trošak e, kredita. Također trebate uzeti u obzir financijske poteškoće E, i na sve manji protok e, kredita, odnosno kako je općenito sve teže dobiti kredit i to treba uzeti u obzir e, također ako gledamo i na potražnju, ne samo na, na, na, potrošnju, na ponudu. Dakle, ako imamo još i stope za kašnjalo plaćanje, ako imamo visok stupanj zaduženja, ako imamo 0% ili blizu 0% rasta, onda imate vrlo malu potražnju za kreditima, što znači da u smislu solventnosti banke nemaju nekakvu e, potrebu u tom smislu djelovati, jer i oni imaju određenu marginu, odnosno maržu u kojem, unutar koje mogu odobravati kredite, ali i oni se izlažu riziku odnosno oni koji uzimaju e, kredite se izlažu riziku. To također treba uzeti u obzir e sada ako imate posla sa malim i srednjim poduzetnicima, oni će naravno se baviti uglavnom e, ponudom, a banka će razmišljati o potražnji, a ne o ponudi. Dakle, perspektiva vam je drugačija, ovisno s koje svoje strane gledate. Ali ponte je u tome da nađemo neku ravnotežu i na obje strane e, imamo pitanja koja su još uvijek problematična. Hvala lijepo. Sada Viki ECR. Hvala lijepa, povjereniče. Znam da ste nekoliko, ovih nekoliko godina već bili jako zaposleni i jako mi je drago zbog toga jer vidim da je, znam da je politika konkurentnosti jako važna i jako je važno održati ravnotežu kroz e, jedinstveno tržište. Ja imam nekoliko pitanja na ovu temu. Međutim, jedno mi je pitanje najvažnije u ovome trenutku a to je ako razmišljamo o sljedećoj generaciji. Dakle, moramo imati e, ravnotežu na tržištu. Moramo također znati da dugoročni e, investitori e, budu sigurni da, da mogu donositi odluke što je brže moguće, ali unutar takvog jednog uravnotežene situacije. Možete li me uvjeriti, dakle, kada ćete e, donositi odluke e, o nuklearnoj politici, hoće li one biti donošene u jednoj ravnoteži, e, hoće li reflektirati pravo koje države članice imaju da od, same odlučuju o mješavini energije koju će koristiti bez nekakvog, e, nekakvih preferencija. Naravno, s obzirom na promjenu u komisiji, možete li nam predvidjeti kako će se stvar e, odvijati u sljedećem sazivu i imate li ikakvih informacija o tim jako važnim odlukama koje će se donositi? Hvala vam lijepa. Upravo pripremamo nove smjernice za energiju i zaštitu okoliša i tu kada govorim i u središtu tih rasprava uvijek je taj izraz nuklearno a to su vrlo intenzivne i emotivne rasprave. Ja uvijek nastojim da moja analiza bude mirna, hladne glave, e, što je moguće razumna i nastojim zapravo skrivati vlastite preferencije i moj vlastiti energetski miks kojega ja imam, ali kao povjerenik moram se suzdržavati od e, takvih izjava moram poštovati ugovor u kojem stoji da svaka država članica ima puno pravo odlučiti sama o svojim opcijama u smislu koju vrstu energije će koristiti. I iz toga razloga sam e, u, komisiji, e, dakle općim upravama komisije, predložio prvi nacrt nacrta ovih E, ovih smjernica, zamolio sam ih da u zagradu stave jedan dio za slučaj da na kraju ipak odlučimo da će kriteriji za ocjenu nekog konkretnog slučaja ulaganja u nuklearnu energiju e, se pojaviti predavnom, da znamo koji će to biti kriteriji. Dakle, treba napisati kriterije ex ante, odnosno na transparentan način, dakle kako bismo izbjegli emocionalne rasprave, tenzije i slično. I da otvoreno svima kažemo, komisija će u svakom pojedinom slučaju ocjenjivati određeni prijedlog za ulaganje u nuklearnu e, energiju koristeći isključivo i izravno i samo ugovor. S obzirom na rasprave i na različita kriva tumačenja onoga što sam e, ja sam zapravo htio htio sam jednu racionalnu raspravu i upravo zato sam zapitao svoje kolege na, u Strasburu, negdje u Rujnu, da, u potpunosti, da mi dozvole da u potpunosti izbrišem tu riječ nuklearno iz ovih e, smjernica za zaštitu okoliša. Iako sam znao unaprijed da ću primiti jedan prijedlog koji će implicirati opravdane sumnje na ovu situaciju, ja sam htio ocijeniti ovaj prijedlog i sve ostale koje će za njega, iza njega slijediti samo na osnovu ugovora. Dakle, htio sam poštivati e, kompetencije e, i, i e, prerogative država članica, jer oni su jedini koji mogu određivati koju će energiju koristiti na svojem teritoriju. Kao drugo, ta energija je nešto što se može koristiti sa ili bez javne podrške, jer primjerice nuklearna energija može, donijeti, e, može biti e, produktivnija od primjerice energije vjetra i tako dalje, ali eto, to je tek početak, ali ono što je meni bitno je da se koristi ugovor. Primio sam jedan prijedlog vlade Ujedinjene kraljevine, počeli smo ga analizirati, možda će i drugi slijediti taj primjer, zato što znam da neke druge države članice također razmatraju različite slične programe. Jedino što ne mogu reći jest kada ću točno imati neko stajalište, jer ova analiza mora biti provedena u miru, mora biti dubinska analiza da uzme u obzir sve argumente država članica države članice koja je pred, predložila tu inicijativu, ali onda i mišljenja različitih dijelova komisije i drugih dionika. I nakon toga ću ja ili moj nasljednik predložiti svojim kolegama neku konkretnu odluku. Ne znam kada će do toga doći. Hvala vam lijepa. A sada od strane zelenih, Filip Lambert, vi ste imali, vama su evo ukrali ovo pitanje o nuklearnim nuklearkama. Ne, nisu. Meni je prilično zabavno da ovako jedna aktivistica za, prava tržišta kao što je Viki brani energiju za koji nemamo ni jedan projekt koji može funkcionirati bez državne potpore. Ne, to me baš zabavlja ta činjenica zato što e, podržavaš tržište kada ti to odgovara, a kada ne onda baš i ne. Povjereniče, u vašem je govoru bilo jako puno brojke. Htio bih zapravo znati o kojim se točnije, odnosno drago, mi je bilo vidjeti te brojke, ali ono što je bilo još važnije jest e, kako ćemo, izvići kako ćemo neke buduće probleme u bankarskoj uniji. Dakle, novi pristup e, što se tiče državne potpore za bankovni sektor. Drago mi je to vidjeti konačno. Međutim, pitanje je koliko daleko ćemo eh, održavati tu mogućnost spašavanja kao posljednjeg, kao posljednjeg nekakvog načina da se spasi financijska stabilnost ako postane ugrožena. Ja sam jako oprezan kada se o tome radi jer eh, tu uvijek može biti dobar izgovor i mislim da u prošlosti je to često bilo zloupotrebljavano. Međutim, mislim da je važno da mi imamo jedan, jednog dobrog arbitra koji će nam moći reći kada je zaista stabilnost ugrožena. Dakle, kada znamo da možemo preći iz bail-in sustava u bail-out sustav. I osobno ja bih podržavao ideju da komisija upravo bude taj sudac, taj arbitar ako bi došlo do potrebe da se izbjegne financijska katastrofa, da u tom smislu se uključi u taj bela u spašavanje. Mislim da bi tu komisija mogla biti dobar sudac koji bi um, mogao riješiti to, tu situaciju. Međutim, ocjena financijske stabilnosti je jedna stvar, ali sasvim nešto drugo je ako kažemo da imamo jedan stupanj državne potpore, hoće li ona biti kompatibilna, odnosno drugim riječima kako ćemo onda, e, kako ćemo vrstu restrukturiranja trebati. Pitanje je dakle kako komisija zamišlja ako imate dvije odluke koje treba donijeti, dakle morate odvojiti zadatke, Dakle, treba odlučiti e, o spašavanju financijske stabilnosti, trebamo odlučiti o određenom e, stupnju spašavanja. Međutim, onda nam trebaju, trebaju i odluke o vrsti aktivnosti koje će tu trebati. Je li to, hoće li to biti kompatibilno? Ili će pak tići ekom e, rješavati o svemu odjedanput? Znam da je to zapravo sad jedna interna stvar komisije, međutim e, ovdje vidimo zapravo jedan začetak Europske federalne vlade u tome smislu i zato nas zato bismo htjeli da, da ti zadaci budu u pravim rukama. Da, rekao sam u svom uvodu da ću vam dati neke brojke i upravo te brojke djelomično dolaze iz publikacije Eurostata, naravno e, dva puta godišnje Eurostat izdaje e, te, objavljuje te brojke za, koje se odnose na deficit i na javni dug. U priopćenjima za javnost imate još jedan aneks u kojem piše da od barem od 2008. Od kad ja to pratim. Imate jednu jako zanimljivu tablicu. I to o tom onda raspravljaju statistički stručnjaci i ostali. Dakle, imamo tu onda prihode, rashode, obveze i tako dalje odnosno sve rizike koje, koje snose porezni obveznici. I mislim da su, ti, da su te brojke jako zanimljive ako ih proučite. I time se, na te brojke se i mi oslanjamo u smislu javnog kapitala koji je uplaćen recimo za Bank of Scotland ili nešto drugo Dakle, to bi bila jedna mješavina informacija koje mi pokušavamo, ja pokušavam e, posložiti u razne tablice i u razne konkretne brojke, tako da bude razumljivo svima u parlamentu, ali i svakome drugome tko je uključen u ovaj dijalog, pa i e, građanima koji su uznemirani ovim, ovom situacijom. E, dakle, da vide koji su to resursi stavljeni na raspolaganje sustavu, koje iz dobrih, e, iz dobro poznatih razloga e, osjetljiv na takve rizike, na sustavske rizike. Dakle, predporučam vam da možda evo prije Božića pročitate to i da možda onda svi e, članovi ovoga odbora mogu doći do tih brojki, pogledati te tablice i mislim da će vam one dati jednu bolju sliku što se tiče pitanja kojega ste postavili o e, direktivi o sanaciji banaka, koja je sada trenutno u zadnjim fazama rasprave, radi se o direktivi koja uključuje svih 28 država. Dakle, popis Bejlina... Dakle, radi se o bankama koje su u procesu sanacije i koje trebaju dubinsko restrukturiranje, odnosno promjenu kompletnog poslovnog modela strukture i bilanci kako bi mogle funkcionirati na tržištu. I tu upravo imate popis takozvanu hijerarhiju onih koji bi tu trebali dati svoj doprinos za taj bail-in za, u slučaju sanacije banaka. Taj popis i, i smjernice za kontrolu financijskog sustava mnogo je kraći Kraći je zato što smo trenutno u jednom prijelaznom razdoblju i na kraju ćemo o tome odlučiti u, uredbi. Međutim, naš taj kratki popis se, se sastoji od smjernica koje se također odnose na banke. za dokapitalizaciju, odnosno rekapitalizaciju dakle ne radi se o sanaciji odnosno, dakle nije, u situacijama u kojima nije logično naprosto primijeniti ovaj bail onako kako stoji u ovome tekstu. Uzeli smo primjer španjolskog modela memorand, memoranduma o razumijevanju iz 2012. i uzeli smo pojedinačne e, pre, E, primjere rekapitalizacije i restrukturiranja banaka, primjerice SMS Real u Nizozemskoj. Tu ćemo uskoro e, prihvatiti plan restrukturiranja i određenu količinu sredstava. Nizozemska vlada e, je tada obvezna uključiti se u bail zato što se radi o banci koju se još uvijek može spasiti i, prije nego što, i mora se uključiti prije nego što ona primi taj kapital. Dakle, ista je situacija i u tom španjolskom modelu i u našim dakle, smjernicama. I upravo zato imamo popis popis imatelja obveznica i, i e, dionica i to nužno kraći e, popis od onoga koji je naveden u direktivi o sanaciji E sada kako odlučiti tko će biti taj sudac ako imamo banku koja, koju treba sanirati? To je nešto o čemu se trenutno raspravlja u kontekstu ove direktive. Tko će dakle biti taj koji će odlučiti možemo li e, odobriti takvo nešto za, za banke koje treba e, spasiti radi održavanja financijske stabilnosti. Moguće je u tom slučaju staviti po strani ovaj popis e, imatelja dionica i, tako dalje. Oni tu onda imaju ekskluzivnu e, nadležnost. Međutim, ako nam treba definicija rizika financijske stabilnosti, u tom slučaju ćemo sigurno raspravljati s Europskom središnjom bankom, a Eurostat će nam biti opet onda isti taj e, faktor, zapravo koji se nalazi u istoj toj zgradi u Frankfurtu. I ne možete reći da o tome može odlučiti jedino komisija, to i nije istina. Međutim, ako bismo imali neke sumnje u tu definiciju, u tom slučaju bi naravno komisija tu uskočila kada se tiče e, kontrole državnih sredstava. Ako imate dakle hijerarhiju i odlučite to zaobići zbog opasnosti financijske stabilnosti, e, bi onda za to bila e, odgovorna direktiva o konkurentnosti ili bi tu e, e, bio DG naime koja, bi opća upravo bila odgovorna za to pitanje Dakle, novi povjerenik će možda iznijeti novu peticiju, novi podnesak, novi prijedlog i surađivati će bolje na tim tehničkim pitanjima sa svojim kolegijima, sa svojim kolegijem, no e, povjerenici nisu ti koji donose kritične odluke, jer postoje politička tijela koja donose isključivo političke prirode. Ova pitanja vezana uz banke prilično dugo traju, no to je vrlo aktualna tema, tema trenutka. Predlažem ipak da promijenimo temu sada jer sada riječ ima Europska pučka stranka. Andreas, hvala gospođo predsjedateljice. Ja također mislim da je i moja tema aktualna, iako se ne tiče banaka. Samo bih se željela nadvesti što je povjerenik rekao u svom uvodu. Postoje tri točke koje bih želio spomenuti. Prvo, Želio bih pozdraviti memorandum o sporazumijevanju sa SAD, sa BRICS državama. Drago mi je da ste ga uspjeli sklopiti i nadam se i radujem se što smo uspjeli obuhvatiti sve te zemlje BRICS-a koje su vrlo važne za europsko gospodarstvo i nadam se da ćemo posvuda moći primijeniti taj memorandum o u cijeloj Europskoj uniji. Drugo, zamolio bih vas povjereniče, obzirom da smo jučer raspravljali o vašem prijedlogu o razdvajanju skupnog pravnog lijeka i e, prijedloga o nastavnoj direktivi sa druge strane. Pitam, se zašto ste ta dva elementa razdvojili, neki kolege bi ih željeli spojiti, da li i dalje ste za razdvajanje e, ta dva dosijeja i da li stojite iza toga. I treća točka tiče se google Potvrdili ste mom prijatelju kolegi Ramontu da još nije sklopljena nagodba. To je vrlo složen dosje i ispitujete mnogo ljudi koji su osjećati za tržište. Niste došli do zaključka da bi možda bilo lakše regulirati tražilice u Europi umjesto da sklapate nagodbu sa najvećim igračem na tržištu. To je sigurno teže. To je možda filozofsko pitanje, ali moram vam postaviti to pitanje jer mi e, ne vidimo svrhu pregovora, razgovora sa Googlom. Nama je vrlo teško pratiti sve te pojedinosti i zato je moje široko pitanje da li namjeravate regulirati djelovanje tražilica u Europi. Hvala lijepa na pitanju. Prije svega, drago mi je da ste otvorili pitanje sklapanih sporazuma sa BRICS državama. Zadnji puta sam bio na trećoj konferenciji u New Delhi u Indiji o e, tijelima za tržišno natjecanje sa, e, iz BRICS zemalja. Bilo vrlo zanimljivo promatrati na koji način e, na tim tržištima u nastanju postoje iste nedomice i iste zabrinutosti koliko im je važno u svojim kriterijima se približiti kriterijima nadležnih tijela za tržišno natjecanje u e, zemljama u razvoju. I oni je vrlo pomno prate sve što mi radimo u Briselu. U tim zemljama posebno čak više nego u bilo kojem drugom dijelu svijeta, u bilo kojoj drugoj zemlji u razvoju. Također suradnja između SAD-a, Japana, Koreje, Australije. Nama u svakom slučaju daju prednost. Istodobno postoji potreba da se ojača veza između tih država i Europske unije, posebice na području tržišnog natjecanja, to je moja izravna nadležnost. Također prvi sporazum o sporazumijevanju sa tim državama je bio potpisan gotovo prije desetak godina sa e, jednom, jednim od tri tijela za tržišno natjecanje u Kini. E, sada imamo sklopljene sporazume sa sva tri kineska tijela za tržišno natjecanje. Također imamo vrlo dobru suradnju sa e, nadležnim tijelom u Rusiji za tržišno natjecanje. sa ravnateljem tog tijela e, imao se vrlo zanimljiv sastanak, razgovarali smo o Gazpromu postoji takvo tijelo u Rusiji. Oni donose presudu o 3000 predmeta godišnje. Dakle, ne samo da postoje, nego su vrlo aktivni. A osim toga, i oni se brinu e, za nadzor e, državne potpore i to mi je vrlo drago da se i time bave. Uspostavili smo nove veze sa e, tijelom za državno natjecanje u Indiji, također u Brazilu, i moj sljedeći cilj, do, ako je moguće do kraja e, ovog saziva, saziva ove komisije, je e, sklopiti sporazum s sa tijelom za tržišno natjecanje iz Južne Afrike, koje je također vrlo aktivno. Vaše drugo pitanje moram otvoreno priznati u povjerljivosti <laughs> ove dvorane, iako imamo web streaming, da sam razočaran velik velikim kašnjenjem e, na koji e, velikim kašnjenjem e, uslijed kojega parlament raspravlja o direktivi za privatne tužbe. Kada sam prvi puta iznio ovaj prijedlog, obećao sam parlamentu da ću primijeniti kao pravni temelj postupak suodlučivanja kako bi pružio podršku toj direktivi. Sklopili smo taj sporazum. Parlament nas se nakon toga e, zamolio da, odjelimo odijelimo područje privatnog izvršenja tužbi i područje e, skupnog pravnog lijeka, skupne pravne pomoći i u svijetlu pozitivnog konačnog rezultata ja sam pristao na to razdvajanje još za vrijeme ovog saziva na moju inicijativu kolegi su podnijele taj prijedlog. Malo su nadopunili e, pitanje skupne pravne pomoći, ali ne u bitnim dijelovima, jer su pokušali potaknuti države članice da usvoje to zakonodavstvo na nacionalnoj razini. I već kada sam bio siguran da će najteža rasprava biti u vijeću, saznao sam da sljedeći tjedan postoji 99% vjerojatnost da na sastanku vijeća i u Slipsiusu ćemo se sporazumjeti već tijekom prvog čitanja, a ovdje sumnjam da će parlament stići završiti ovaj dosje do kraja ovog saziva, pa vas posebno molim sve vas, a posebice gospodina Švaba koji je izvjestitelj za taj dosje da vodite dubinsku, ali konstruktivnu raspravu sa sretnim završetkom. Dakle, da ju zaključite ne prije kraja mog saziva, jer ja ću imati još jedan mjesec, već prije kraja vašeg saziva. Kada sam odgovarao gospodinu Salvi, rekao sam da sa gospodinom Michelom mislim da u jednom trenutku će biti potrebno potrebno usvojiti uredbu. Ja sam socijalist demokrat, ja ne zagovaram pretjerano reguliranje. Vidjeli smo e, takve socijaliste demokrate na dijelu, ali ja sam u sredini, ja sam e, centar socijaldemokratskog usmjerenja. No, iskreno govoreći, ne vidim da je tržište dovoljno zrelo da bismo mogli regulirati tražilice. Na, naš ured, za mnogo toga ljudi zainteresirano, imaju svoja mišljenja, neka su utemeljena, neka nisu, neka su opravdana, neka ne, ali u svakom slučaju svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Radi se o vrlo složenoj istrazi i ne mogu predvidjeti kako bismo tu složenost mogli premostiti u obliku uredbe i reguliranja. Možda ne sada, možda za vrijeme sljedećeg mandata. Hvala. U ime Europske pučke stranke, Antonio, vjerojatno sam izvršila atentat na vaše ime, ali to je moja povlastica. Hvala, gospođo predsjedateljice i hvala povjereniku. Nešto bi želio reći o državnoj potpori. Čini mi se da način kako se stvari razvijaju nakon donošenja presude vezano uz zračnu luku u Leipciku mnogo toga je zbunjujuće, pa ću vam postaviti jednostavno pitanje, općenito govoreći. Znači li državna potpora svako sudjelovanje u gospodarskoj aktivnosti? Jer ako to je tako, onda mislim da idemo u susret krizi javno-privatnog partnerstva. Općenito govoreći, jer radi se o gospodarskoj aktivnosti u svakom slučaju po svim standardima a svrha te ekonomske aktivnosti je generirati dobit. U protivnom, e, nitko se neće želi, želiti uopće uključiti u PPP. To je možda jedini sustav koji funkcionira za financiranje infrastrukture i ne možemo se dopustiti da on propadne. Drugo pitanje, govorili smo o različitim, različitim vrstama infrastrukturnih projekata uključujući i muzeje, kulturne ustanove. Iako sam dobro razumio što je se moguće obuhvatiti riječ o infrastruktura. A sada će netko donositi odluke. Jer osim širokopojasne mreže, zračnih luka i morskih ili riječnih luka, odnosno hidroelektrana, infrastrukture kulturnih ustanova, e, muzeja. Hoćemo li prolaziti kroz sve te sektore, ovisno o različitim vrstama infrastrukture, odnosno imati zasebne zakone za svaki od tih sektora, ili ćemo sve regulirati na generički način u širem smislu, čime bismo stavili jasni fokus na strukturne fondove. Ako se koriste strukturni fondovi, to jest i nacionalno financiranje, e, tada već i onako objavljujete javni poziv na dostavu ponuda. I to na transparentan način, to za projekte koji su već i onako u planu. Vidio sam u cijeloj regiji veliki stupanj zbunjenosti, posebice kod lokalnih i regionalnih vlasti u smislu bespovratnih sredstava. Dakle, netko će donositi te odluke u se ove zbrke na ad hoc osnovni od oka, a mi, mi bismo se trebali pobrinuti da postoji od samog početka temeljena pravila na koja se ljudi mogu osloniti kada će morati donositi ad hoc odluke o državnoj potpori. Bilo bio bih volio zahvalan na odgovoru kako bi mogao e, prenijeti svojoj regiji. Nije jednostavno nadzirati državnu potporu, to je vrlo složena e, zadaća. Svaki puta kada e, sud u Luksemburgu donese presudu, ta presuda se mora analizirati, sudska praksa se mora analizirati i provjeriti da li mi slijedimo sudsku praksu e, i ne možemo baš tu mnogo toga učiniti. ne znam što su e, presude Europskog suda napravile u smislu poticanja europske integracije, još od rimskih ugovora, mnogo toga je zapravo učinjeno i taj instrument je od ključne važnosti jer neprestano poboljšavamo i osuvremenjujemo kriterije jer imamo sudsku praksu koja određuje granice, otvara nove mogućnosti i moramo slijediti linije e, suda. Spomenuli ste presudu o zračnoj luci u Leipzigu, što je vrlo bitna odluka vezana uz državnu potporu i infrastrukturu. Naravno, tu presudu moramo uzeti u obzir, ali moramo isto tako krenuti dalje, uzimajući u obzir i druge slučajeve koji se pojavljuju, uzimajući u obzir reakcije država članica i predmete koji se otvaraju po službenoj dužnosti ako e, dođe do kršenja etabliranih pravila. Postoje određene prakse koje su vrlo jasne. Ako imamo javno-privatno partnerstvo i postoje javni i privatni dionici koji ulažu na jednakoj osnovi, Dakle, ako interveniraju na jednakoj osnovi, ako su ravnopravni i poštuju ravnopravne uvjete, tada je eliminirana ideja državne potpore. To je jasno jer imate e, ravnopravne uvjete, no ako postoji PPP, a javni sektor preuzima sav rizik, a privatni ulagač ne preuzima apsolutno nikakav rizik, to je sasvim drugačija situacija, ali moguće da je i obrnuto, da je većina rizika na ramenima privatnih ulagača i tada morate pretpostaviti da ne postoji državna potpora jer privatni ulagač preuzima najveći dio rizika. To je upravo ono što mi radimo. Mi moramo analizirati takve situacije i pobrinuti se da kriteriji kod javnih ulaganja u infrastrukturu e, budu ujednačeni. Sjećamo se prije 20. godine kada nije postojala sudska praksa vezana uz javno-privatna partnerstva. Situacija je bila sasvim drugačija. Na koji način sada možemo prenijeti kriterije ugovora koje tumači Europski sud? Kako ih možemo prenijeti na nešto što je razumljivo i prihvatljivo lajcima, poslovnim subjektima koji nemaju pravnu ekspertizu i koji ne mogu ulaziti u pojedinosti presuda Europskog suda. Imamo paket za pojednostavljivanje i osuvremenjivanje državne potpore. Trebamo iznaći pravi pojam o državnoj potpori. Ne možemo ga izmisliti, već ga moramo pojasniti i učiniti transparentnim. U svakom slučaju moramo pojasniti i podnostavniti sudsku praksu presuda Europskog suda tijekom niza godina i što nam ukazuje što zapravo je državna potpora. Na kraju ovog mandata ćemo imati komunikaciju koja će to objasniti. Kada ćemo izraditi nacrt, konsultirat ćemo vas i zamoliti da nam pomognete u sastavljanju tog teksta. Postoje određeni aspekti infrastrukture koji se ipak razlikuju e, od, na primjer, ovog e, primjera zračne luke, na primjer, e, infrastruktura kulturnih ustanova, jer to su usluge koje se više odnose na središnju vrstu usluga i uredba o općim izuzećima o objavama o izuzećima će, se, će nama biti vrlo važna i ona će se sada razlikovati od 2000, e, e, uredbe iz 2005. godine. Također bi nešto želio reći o usvajanju pravila o širokopojasnom e, mreži. O tome smo razgovarali krajem prošle godine. Nadamo se da ćemo do sredine sljedeće godine usvojiti direktivu o inovacijama i istraživanju i o energiji, zaštiti okoliša. Dakle, imat ćemo infrastrukturu potrebnu za istraživanje i inovacije, infrastrukturu i energetiku i primijenit ćemo sudsku praksu koja nam je dostupna i radit ćemo na tome kako bismo osigurali najveći mogući stupanj pravne sigurnosti u procjeni toga što je, a što nije državna potpora. ako na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj europskoj razini e, se pojavite pred sudom u smislu tržišnog natjecanja, državnu potporu je potrebno sagledati za svaki pojedini slučaj zasebno. Imamo minimalnu razinu koja je ustanovljena, ispod toga e, mi pretpostavljamo da se ne radi o državnoj potpori. Također imamo uredbu o e, općim općem bloku izuzeća koja nam kaže ovo je državna potpora, ali nisu potrebne ex ante objave, obavijesti. Jednostavno vi ćete mi ćemo pretpostaviti da vi poštujete pravila. Ako se to ne dogodi, onda ćemo to detektirati tek nakon. I tu će postojati ograničenja iznad kojeg ćemo morati i to analizirati slučaj po slučaj i razgovarati sa, sa, državom, sa predmetom državom članicom i donijeti odlugu. Pokušat ćemo biti konzistentni ću u obzir ono što piše u ugovoru i što kaže sudska praksa, ali uvijek će postojati neka siva zona koja će se pojaviti prije što donesemo konačnu odluku. Naprimjer, netko se, može, netko, se može žaliti i pokrenuti tužbu pred sudom u Luksemburgu i tada će Europski sud morati donijeti presudu, ali to je nešto što se svakodnevno i onako događa. Gospodin Sanchez Hvala lijepa. Želio bih dobiti jedno pojašnjenje od vas vezano uz pitanje koje se tiče bankarske unije i tužbi za obeštećenje. Zanimljivo ovo što ste vi rekli o bankarskoj uniji, jer okvir koji je nama dan u smislu tržišnog natjecanja će biti vrlo važan tijekom prijelaznog razdoblja moramo uspostaviti e, jedinstveni nadzorni mehanizam. Dakle, kada se radi o integraciji tržišta, moramo uspostaviti stabilnost, a da li ćemo imati e, neko prilazno razdoblje koje će predvijeti određene iznimke. Što se tiče integracije tržišta rješenja koja će se usvojiti, da li će se ona primjenjivati na ravnopravnoj osnovi, jer imamo, na primjer, sustav u Španjolskoj, unutar kojega se određeni uvjeti primjenjuju, a u nekim drugim državama se primjenjuju drugačiji uvjeti. Tako da smo govorili o rekapitu, e, rekapitalizaciji vezano uz javne fondove i da li, će tu biti neko vremensko ograničenje prije nešto e, započnemo sa javnom e, rekapitulizacijom? Pokušali ste tumačiti koja je naša volja ovdje, no ja bih još jednom naznačio naš stav da ću vam jedan kratak pregled. E, postoji program oslobođenja od kazni, ublažavanja, od, kazni u okviru zahtjeva za obeštećenje i nas zanimaju učinci e, tog programa u odnosu na suzbijanje kartela. Imate li informacije o, tome? da li uistinu programe oslobođenja od kazne e, djeluju e, protiv stvaranja kartela ili je bolje jednostavno nam e, propisivati, nametati kazne kartelima bez tog programa. Samo dakle jedno pojašnjenje. Rekao sam da smjernice za kontrolu državnih potpora kada se radi o bankama i financijskim sustavima koje su stupile na snagu u kolovozu će biti podvrgnute prijelaznom razdoblju, ali tek u listopadu sljedeće godine. tek kada cijela bankarska unija bude uspostavljena, tada ćemo vidjeti da li se te smjernice dalje primjenjuju ili ih moramo izmijeniti. No ono što nećemo imati vezano uz bankarsku uniju, odnosno dio bankarske unije, je situacija u kojoj će e, komisija odreći se svog nadzora nad državnom potporom. To je u ugovoru i to nitko ne dovodi u pitanje i nitko ne može sumnjati u neovisnost Europske središnje banke kada se radi o zadaćama koje proizlaze iz ugovora za Europsku središnju banku. Nažalost, zbog krize smo sada u teškim vremenima i vidimo da neke financijske institucije su e, preko noći ogoljele zbog toga što više nisu mogle financirati svoje poslovanje, odnosno ostali su preko noći bez kapitala, se preko noći. I prije no što bi se tržišta kapitala otvorila, bilo je potrebno u njih obrigati mnoge, mnogo javnih sredstava i kada se tako, ako se tako nešto ponovno dogodi, komisija e, bi trebala donositi e, vrlo složene odluke preko vikenda. E, to se dogodilo, nadamo se da se to neće ponavljati, zahvaljujući aktom sudjelovanju i parlamenta i drugim mjerama koje smo usvojili. Nadamo se da nećemo više morati donositi tako nagle odluke na prečacu budućnosti, da ćemo imati graničnu vrijednost i da će ovakvi scenariji više biti iznimka nego pravilo i da se više nećemo vraćati na scenarije iz 2008. i 2009. godine, no ako se tako nešto dogodi, komunikacija između nadzornika, Europske središnje banke, U svakom slučaju Europska središnja banka bi bila uključena, dakle komunikacija između Europske središnje banke nadzornika i nacionalnih tijela u bilo koje doba dana i noći mora biti moguća. Mi znamo da Europska središnja banka i komisija su to u budućnosti tako radili. Nadamo se da su u prošlosti tako radili. Vjerojatno će to moći i u budućnosti. Dakle, glavno pitanje je ako analiziramo dosadašnje iskustva, vidimo da, nadam se da se to neće ponoviti, ali vidimo da u nekim državama članicama je najteže to što one tvrde da su e, problemi vezani uz jednu financijsku instituciju sistemski i nadaju se da će im se dodijeliti izuzeće, da se na njih neće primjenjivati pravila. E, no uz stupove bankarske unije nadam se da ćemo takve situacije izbjeći u budućnosti jer ćemo razdvojiti različite poticaje i europski nadzornici više neće imati na raspolaganju poticaje koje bi mogli tako primjenjivati. U nekim situacijama smo imali nacionalne nadzornike jer su problemi bili nacionalne prirode i odluke se moraju donositi na nacionalnoj razini, ne na europskoj razini. To se događalo u prošlosti, nadam se se neće ponavljati u budućnosti. No, ako ćemo utvrditi rizike financijskoj stabilnosti, tada prije na što stvari izmaknu kontroli, naše smjernice su vrlo jasne. Postoji jedan odjeljak u našim smjernicama koji kaže da ako se ako problemi financijske stabilnosti zahtijevaju hitne mjere, tada će se usvojiti hitne mjere. No to mora biti izuzeće. To ne smije postati pravilo da građani moraju neprestano nadoknađivati novac financijskim institucijama. Mi smo njihovi predstavnici ovdje i naš posao je da ne moraju građani posegnuti u svoje džepove kako bi sanirali i spašavali banke i rješavali tu vrstu problema. Oni moraju od toga biti pošteđeni, a dioničari koji su najbliži problemima financijskih institucija su ti koji bi trebali u prvoj liniji rješavati tu vrstu problema. Gospodin Lambert je spomenuo to ranije. Ova ideja privatizacije, ubrizgavanja privatnog kapitala, to je nešto što se događalo na početku krize. Ima, vidjeli smo nekoliko primjera toga. Naravno, stvari se moraju poboljšati, ali postoji mogućnost da država više neće morati aktivirati novac poreznih obveznika za sanaciju banaka u budućnosti, e, već privatni novac. Također novac pomoću kojeg su se spašavale banke na početku, zapravo jedna trećina svih jamstava koja su bila obećavana na početku, samo jedna trećina je bila valjano propisno plasirana. Vrlo rijetko se dogodilo da su banke u istinu propale. Od 2008. do, do prosinca 2011. godine količina jamstava koji su bili u tijeku, to jest bili su nisu bili aktivirani je bilo umanjeno za jednu trećinu. U tom smislu stvari se poboljšavaju, ali naravno postoje mnogi rizici koji stoje na ramenima građana. To nije dobro. Mi znamo da, da su e, prihodi otišli u državne obveznice koje su morale pružiti potporu i znamo da taj novac je izvučen iz državnih proračuna jer su iz državnih proračuna i izdana jamstva. Taj novac je otišao u banke, a dividende se isplaćuju dioničarima, ako uopće su i postale dividende. Dakle, moram ovdje stvarno postaviti određenu granicu. Mislim da 125 milijuna eura prihoda se pojavilo u tom trenutku, no razina dividende i prihoda koji su bili isplaćeni u odnosu na novac poreznih obveznika, to je sve nesrazmjerno. Što se tiče programa oblažavanja kazne, odnosno oslobođenja od kazne, to sam kada smo govorili e, prethodno sa izvjestiteljem spomenuo sam to pitanje. Sve to u kontekstu suzbijanja kartela, no moram vam reći da je moje iskustvo iz posljednjih nekoliko godina takvo da je od presudne važnosti da imamo takve programe ublažavanja kazni. Znam da u političkom smislu nije baš opipljivo govoriti o kartelima u smislu toga da postoji tvrtka X koja je odgovorna za organiziranje kartela. Ona nam se obratila, ispričala mi o čemu je problem i prijavila druge tvrtke i sada je ta tvrtka izuzeta od bilo kakvih kazni. Znam da to baš nije prihvatljivo, ali moramo imati takve programe, jer protivnom ne možemo se boriti protiv kartela. Hvala. U ime EPP-a, gospodin Bertord. da, nisam uključio mikrofon, <laughs> tek sam zastupnik nekoliko mjeseci. Evo, ja sam pozorno slušao vaše izlaganje i htio sam se nadovezati na ono što ste rekli i zapravo postaviti jednu tezu koja je negdje na granici između vaše nadležnosti i one povjerenika Barnije, odnosno tu mislim na koncesije, zato jer mislim da je u interesu svih zemalja članica, ali iznad svega u interesu svije nas da se oslobode resursi za pokretanje ulaganja u velike infrastrukture znamo da se ta ulaganja financiraju natječajima koji raspisuju davatelji koncesija, odnosno to su privatni koncesionari koji onda financiraju javnu infrastrukturu ili dograđuju javnu infrastrukturu. No, međutim, kada su koncesionari pri kraju samog razdoblja koncesije, onda ne, mogu dati bankovna jamstva zato jer eh, ih ne mogu dobiti na kraju istoka razdoblja koncesije i onda tu samo građevinski eh, poduhvat ostaje na mrtvoj točki. Dakle, pitam se ne bi li se moglo produžiti i onda trajanje koncesije za razdoblje potrebno za dovršenje izgradnje same infrastrukture kako bi se onda pomoću tog produljenja roka oslobodio raspoložive resurse i resurse koji se mogu odmah upotrijebiti, odmah iskoristiti, a to znači ulaganja koja će se odmah ostvariti i to putem ulagača koji su pravilno propisu sudjelovali na natječaju, ali su ta sredstva zamrznuta zato jer sami ulagači, odnosno nositelji koncesije, ne mogu priložiti odgovarajuća bankovna jamstva. Hvala vam. Kao što ste vi rekli, to je u nadležnosti povjerenika za unutarnje tržište. Oni koji bi to mogli predložiti što parlamentu, što vijeći su zapravo povjerenici za unutarnje tržište, odnosno konkretno u ovom slučaju povjerenik za unutarnje tržište. No, Kada je riječ o dodjeli koncesija, da mogu reći da tu su moguće zlouporabe ili može doći do prikrivene državne pomoći i tu imamo različita sredstva na raspolaganju, antitrust, e, državni nadzor i tu onda zalazimo u područje moje nadležnosti. Primjerice, ne znam hoće li to prerasti u službenu istragu, ali ono što priziva pažnju povjerenika za državno natjecanje je kada u medijima određene zemlje pročitate da će se proširiti razdoblje koncesije u korist samog nositelja koncesije, koncesionara, bez natječaja kako bi odnosno sa natječajem kako bi svi mogući ponuditelji mogli dati svoje ponude i kako bi se što boje zaštitio javni interes. Ako koncesionar zahvaljujući produljenju tog razdoblja ostaje i dalje isključivi nositelj toga prava, budući da je koncesionar, i to naravno za sobom povlači određene financijske koristi ili inače ne bi niti prihvatio produljenje razdoblja i e onda tu moramo intervenirati ili mogući su recimo i drugi slučajevi kada putem sustava koncesija dolazi do prevelike naplate u zamjenu za određene financijske usluge i onda se time moramo pozabaviti. Dakle, treba vidjeti s obzirom na sustav u okviru kojega je dodijeljena e, koncesija, da li je došlo do zlouporabe položaja. Dakle, mi možemo intervenirati pri zemlji članice ne kao predlagač zakonodavnih prijedloga, nego trebamo ukazati na zlouporabu ili na pogrešno tumačenje zakona. Hvala vam lijepa. Kolega Štajle. E, hvala. Gospodine povjereniče i e, gospodine predsjedatelju Drugi kolege su spomenjali aktualna pitanja, a želim e, spomenuti ono što se dogodilo sa objavom Bijele knjige o neovisnosti za Škotsku i želim se nadovezati na odnos Škotske sa Europskom unijom. Dakle, želim se pozvati na članak 40 što vas neće iznenaditi, ali korištenje članka 48 znači izbjegavanja formalnog postupka pristupanja. Na taj način se koriste izuzeća koje Velika Britanija ima e, u vezi s euro, sa Schengenom i tako dalje. Vjerujemo da Škotska može biti 29. zemlja članica do 24.3.2016. Odnosno, mm, sad smo 18 mjeseci do toga. Dakle, želim e, pitati, može li druga zemlja pristupiti Europskoj uniji bez postupka e, proširenja i je li došlo do pristupanja nove zemlje u razdoblju od tek 18 mjeseci? Hvala. Hvala na pitanju. Želim naći neku vezu između vašeg pitanja i mojih nadležnosti, no ne uspijevam. Da, da, da. E, gospodine Lambert, dozvolite, ja imam riječ. Dakle, u svakom slučaju, ja sam e, član komisije, političar sam i pitam se što bi bilo da je to pitanje upućeno osobi koja može odgovoriti u ime svih europljana. Ja ću vam reći, ali htio bih da ta osoba odgovori. Ta bi osoba rekla, moj stav je da se pozove škotske birače da prije nego što bude e, prekasno da ospore nezavisnost i drugo ako na nesreću dođe do potvrđenja nezavisnosti školske, oni koji su bili za to će otkriti da neće moći biti odmah nakon toga članica Europske unije. Evo, mislim da je odgovor dovoljno jasan. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče i sa ovime smo zaključili ovu raspravu. Kolega Lambert. Da, tu imamo i padanje i tako dalje i možda tu dođe do nepravednog natjecanja između njih eh, kako bi odredili odgovarajući datum za referendum. Da, Belgijanci da dakle, ne spominju tu zajednice, nego samo eh, spominju regije. Hvala vam, eh, gospodine povjereniče, što ste se zadržali sa, s nama. Još imamo nekoliko minuta na raspolaganju, a nakon toga ćemo saslušati izvještitelju u sjeni za sljedeću točku dnevnog reda. So, seguimos con el orden del día, que es el punto 13. Nastavljamo sa radom. Sljedeća točka na redu je 13. točka, odnosno razmatranje izvješća o europskim dugoročnim investicijskim fondovima. Izvjestiteljica je kolegica Kraca i odmah joj predajem riječ. Hvala. Kao prvo htjela sam reći da pozdravljam prijedlog komisije i također smo imali i javnu raspravu koja je bila vrlo korisna. Dakle, u svakom slučaju ja pozitivno gledam na ovaj prijedlog. Ovaj prijedlog se odnosi na alternativne izvore ulaganja i sredstva za ulaganje za gospodarstvo. Trebamo odrediti dakle vrstu načina financiranja. Riječ je o dugoročnim investicijskim fondovima, a to je nešto što sada nedostaje Europskoj uniji. Prijedlog komisije nam daje europski okvir za te fondove, što znači da će se stranim ulagačima u Europi pružiti određena jamstva. To je nešto vrlo konkretno što će promaknuti ne samo optica i kapitala u Europi, nego i potaknuti strane ulagače da postanu aktivniji, dakle da će dodatno kisika ovim e, ulagačkim aktivnostima, međutim treba tu uključiti i mala i srednja poduzeća. Znamo da unatoč krizi još je u optjecaju određeni novac izvan bankarskog sustava, međutim e, imatelji tog novca ne znaju točno kamo ga usmjeriti. Naši državljani E, se brinu zbog e, izmjena mirovinskih sustava i žele da im se daju osiguranja, jamstva za budućnost. I ta e, jedna od tih mogućnosti su upravo ovi dugoročni investicijski fondovi iz prijedloga komisije. Moji amandmani se uglavnom odnose na potrebu da se potaknu ova ulaganja, naročito za mala i srednja poduzeća koja kotiraju na burzi, odnosno 75% treba biti prihvatljivih troškova u odnosu na, samog, na sami portfelj ulaganja, odnosno zato jer upravo poduzećima koja kotiraju na burzi trebaju ta sredstva. Osim toga, imamo i sama koja pruža tržište novca. I to je poticaj za tržište. Treba međutim sagledati i životni ciklus tih ulaganja. Naravno, zadano je određeno trajanje koje još treba preciznije utvrditi, no postoji mogućnost da se to razdoblje produži ili smanji, odnosno ako za provedbu projekta je potrebno više vremena ili ako taj projekt daje dobre rezultate. Osim toga sam e, razmišljala i o mogućnostima kojima e, koje su na raspolaganju malim ulagateljima koji trebaju ipak raspolagati određenom fleksibilnošću. Mm, za njih dugoročno razdoblje nije baš najprikladnije, tako da u određenim slučajevima i pod određenim uvjetima koje će se odrediti u režimu upravljanja samim investicijskim fondovima treba pružiti mogućnost da se povrati određeni dio njihovog kapitala, naravno pod određenim uvjetima. Treba također možda tu otvoriti mogućnost da se dio tog uloženog novca prebaci u druge fondove. Tu imamo i pitanje koje je vezano za porezne poticaje. Naravno, mi nemamo nadležnosti na području porezne politike, ali to je svakako nešto što treba naglasiti, odnosno trebaju postojati porezne olakšice uz i državna jamstva kako bi ti investicijski fondovi postali privlačniji. Također, trebamo razmotriti i pitanje suradnje banaka. Danas banke samo u vrlo teškim uvjetima mogu sudjelovati u dugoročnim ulaganjima, tako da treba pozvati banke da intenzivnije sudjeluju u tome. Također to vrijedi i za lokalne i regionalne vlasti, odnosno ovaj režim europskih dugoročnih investicijskih fondova treba potaknuti sudjelovanje regionalnih i lokalnih vlasti kako bismo ostvarili rasti na tim razinama. To se odnosi na takozvane project bonds i na strukturne fondove, što je nešto konkretno, ali tu je, postoji moguće povezivanje sa transeuropskim mrežama sa programima izgradnje infrastrukture u Europskoj uniji, dakle sa većim programima Europske unije. Tu isto treba uspostaviti te veze. Nadalje, kada je riječ o uzajemnim društvima, treba vidjeti kako ona mogu sudjelovati i s obzirom na direktivu Solventnost 2. Pri tome ne smijemo ugroziti njihovu održivost, nego upravo nastojati i potaknuti ta ulaganja. Međutim, ne smijemo niti stvoriti presloženu situaciju, zadati previše složene uvjete, zato jer je ovo važan način alternativnog ulaganja. I nadalje treba pojednostavniti uvjete za osiguranju imovinom u određenim slučajevima. Evo to sam htjela mm, naglasiti i napomenuti kolegama kada je riječ o razmatranju ovog teksta. Riječ ima kolega Kadaovi. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici na mm, obavljenom poslu i također na ovoj uvodnoj riječi. Ovaj instrument može biti koristan, potrebni su nam e, instrumenti koji će nam e, pružiti mogućnost da dođemo do kapitala, da ulažemo u poduzeća i također u projekte kojima su potrebna dugoročna ulaganja. Naročito u ovom e, trenutku kada nemamo na raspolaganju dovoljno kredita. Znači, polazište je svakako pozitivno, međutim, treba pojasniti određene aspekte ako želimo povećati transparentnost ovog postupka. Dakle, fondovi trebaju biti otvoreni i za institucionalne ulaganja, a također i za male ulagatelje koji žele ulagati u dugoročne projekte. No, za male ulagatelje nije toliko lako izdvojiti sredstva recimo na razdoblje od 15 godina. Zbog toga komisija je uvela određene odredbe u svoj prijedlog gdje se male ulagatelje informira o s time povezanim rizicima. No, ja smatram da bismo tu trebali i predvidjeti veću fleksibilnost, no pri tome ne dovesti u pitanje financiranje samih projekata. Izvješće ne razlikuje institucionalne ulagatelje i male ulagatelje. Iako pruža malim ulagateljima priliku da se prije isteka roka povuku iz projekta. Pitamo se ne ugrožava li to sveokupno financiranje samih projekata. Dakle, trebamo jasno odrediti koje su uloge raznih subjekata i nadalje komisija treba naznačiti koji će udio malih ulagatelja biti u ukupnoj investiciji. Hoće li to biti neki manji dio ili hoće li to moći biti neki veći udio u financiranju. Moguće rješenje bi moglo biti sljedeće, odnosno povlačenje prije raka malih ulagatelja treba vezati za vrlo stroge uvjete, odnosno ako imamo e, udio u financiranju tih ulagatelja od 10 do 15%. Znači to je jedno pitanje koje treba pomnije razmotriti. Osim toga, važno je pitanje u što ulagati? U visoko kvalitetne infrastrukturne projekte, u izgradnju škola, zatvora, u socijalnu stanogradnju i druga moguća ulaganja su u nekretnine u širem smislu, no to je ipak upitno. Upitno je naročito u svjetlu mogućih špekulacija. Slažem se sa izvjestiteljicom e, da i poduzeća koja ne kotiraju na burzi trebaju biti uključena u popis mogućih korisnika samih ulaganja. Zatim mogućnost prodaje fondova na sekundarnom tržištu. U praksi trebamo još doraditi tu proceduru i trebamo također pružiti e, jamstva za dionice i tako dalje. Treba također vidjeti kada je riječ e, o ulozi poduzeća koja imaju sjedište u trećim zemljama, što s njima. Dakle, treba osigurati da se ta poduzeća ne nalaze u poreznim oazama i tu treba uzeti u obzir odredbe uredbe o rizičnom kapitalu. I još dvije napomene. Izvjestiteljica predlaže da se skratili i produlji mm, vrijeme sudjelovanja u fondu u skladu sa potrebama projekta. Ja sam e, uglavnom e, to ja se uglavnom slažem s time, ali treba to bolje razmotriti. I također se slažem kada kaže da dugoročni ulagatelji trebaju raspolagati svim potrebnim informacijama koje se odnose na prinos i također razne provizije koje valja platiti. No, u svakom slučaju to je dobro polazište za naš rad. Još ćemo morati malo doraditi tekst, ali u svakom slučaju uskoro ćemo moći dati prijedlog. U ime kluba zastupnika liberala, ALDE, kolega Hvala. Kao što sam već napomenuo, u prvoj razmjeni mišljenja od prije nekoliko tjedana pozdravljam inicijativu Europske komisije za ovaj novi pravni okvir. Također se slažem e, s mišljenjem kolega da treba nadoknaditi kapital koji je potreban za dugoročna ulaganja u financiranju ovih e, ulaganja u infrastrukture i to će svakako dati veći zamah našem gospodarstvu, ali i e, društvu i stvoriti održivi razvoj. Mislim da nam je to nužno potrebno. Kao što sam već napomenuo u svom izvješću, u Europskoj uniji ima veliku ovisnost o bankovnim kreditima, zajmovima, dakle trebamo se odmaknuti od toga i osloniti se na diversificiranije izvore sredstava. Evo, to su sve pozitivni aspekti, no želim također e, iznijeti nekoliko napomena izvjestiteljice i vidjeti kako možemo još poboljšati ovaj prijedlog. Kao prvo znamo da nema dovoljno dugoročnih e, financiranja, da mnogi profesionalni ulagači još uvijek promatraju situaciju i e, da nema ulaganja u infrastrukture i u trgovačke nekretnine i tako dalje. No, ulagači e, okljevaju iz više razloga, možda zbog kriza, možda ih sprječavaju novi propisi ili barem ih ograničavaju u tome. Dakle, ja ne želim e, tražiti da se ponovno odapuna sloboda odrešene ruke tržištu, no u svakom slučaju želim naglasiti da postoje možda neke prepreke ovim dugoročnim investicijskim fondovima, tako da trebamo paziti kako ćemo riješiti odnose između ovih dugoročnih investicijskih fondova i recimo solventnosti dva i drugih direktiva. Imamo također novi prijedlog e, koji mislim da je podržan i u tom smislu dugoročni investicijski fondovi zadovoljavaju kriterije koje smo iznijeli, tako da se pitam je li to sredstvo e, pomoću kojega mali ulagatelji mogu upravljati ulaganjem. Ja smatram da to nije smatram sada da oni to ne bi mogli učiniti i ne bih to preporučio nikome, tako da mislim da im predstoje dvije mogućnosti. Dakle, ili ćemo podijeliti ovaj prijedlog na dva različita investicijska fonda u kojima institucionalni ulagatelji mogu sudjelovati gdje su uvjeti vrlo strogi i zatim drugi fond gdje mali ulagatelji mogu sudjelovati gdje će uvjeti biti drugačiji. No, čini mi se da je korisnije omogućiti malim ulagateljima da ulažu u infrastrukture i mislim da to trebamo učiniti kako bi ovaj prijedlog bio desljedan, no možemo raspraviti o obe mogućnosti. Mislim da ne možemo imati rješenje za sve. Mislim da postoji razlika između profesionalnih e, ulagatelja i malih ulagatelja i onih malih, velikih i srednjih i također postoje razlike u životnom ciklusu investicija i također i vremenu otkupa i tako dalje. Mislim da je to nešto treba, o čemu treba voditi računa. Znači, trebamo vidjeti također i koja je imovina prihvatljiva za te fondove, hoće li to biti samo dugoročno ulaganje u infrastrukturu ili hoćemo li dopustiti i dionice i mala i srednja poduzeća na burzi. No, mislim da se moramo ograničiti na institucionalne ulagatelje i mm, također male ulagatelje u, u fondove za infrastrukturu, tako da mislim da ćemo onda tu pojasniti stanje stvari. I još e, bih e, htio vidjeti neke prilagodbe, no u svakom slučaju e, stojim na raspolaganju i uzet ću u obzir vaše prijedloge. Dakle, znači, Mm, treba vidjeti još e, i obuhvat, e, odnosno koja će biti prihvatljiva imovina i o tome želim raspravljati. Također treba vidjeti što je sa stranim ulagateljima, odnosno treba vidjeti da li je ovo sve u skladu sa onima što smo učinili u prošlosti, da ne dođe do mm, različitosti između različitih uredba i da stvorimo onda i e, mm, da iskrivimo konkurenciju na tržištu. Hvala lijepa. Sada u ime zeleni gospodin Filip Lambert. Hvala vam lijepa. Imali smo tri izvjetitelja iz Sjene koji su belgijanci. Ne znam da li to znači da ovdje ima puno sredstava koje, čekaju ulaganjem. Neću sada ponavljati sve komentare koje smo već čuli, ja se, sjećam, ja se slažem sa prijedlogom, ali ima nekoliko točaka u kojima treba razraditi neke nijanse. Prije svega o mogućnostima e, dugoročnih investicijskih fondova da ulažu u tvrtke. Mi kažemo zašto ne, odnosno htjeli bismo reći zašto ne. Nije dozvoljeno da se rizični e, nisu dozvoljena ovakva vrsta rizičnih ulaganja, a dugoročni investicijski fondovi su druga vrsta investicije. Druga stvar što se tiče e, u, ulaganja u maloprodajne svrhe, kao što smo već čuli imamo neka, neka sredstva koje su stavljena na stranu upravo za fondove. Dakle, ako želite imati takve ulagače preko ucica, onda je to praktički nemoguće. Imamo mehanizme za zaštitu ovakvih ulaganja putem ucica, pa stoga ne trebamo ponovno izmišljati toplu vodu. Bolje da štitimo ulaganje u ovakve fondove nego da potičemo izravno ulaganje. E, zato je Zato kada govorimo o ucic i u kontekstu solventnosti 2, što, mi, što se nas tiče, odgovor je ne. I mislim da bismo trebali ići još i dalje odnosno e, mislimo da bi ovaj još korak dalje bio nešto što mi također ne možemo podržati. E, što se tiče ulaganja u, treće, u trećim zemljama, e, odgovor je zašto ne. Mogli bismo komercijalizirati LTIF-ove i izvan Europske unije, međutim mislim da ovaj prijedlog zapravo želi promicati dugoročna ulaganja izvan EU-a. Dakle, moramo se baviti dugoročnim investicijskim fondovima unutar Europske unije, tamo gdje su nam potrebni, primjerice ako se radi o transformaciji energije. Što se tiče dopuštanja trajanja e, e, investicija u dugoročnim investicijskim fondovima, to je također jako važno i trebaju nam jasna pravila o tome što će se dogoditi ako se recimo projekt izmijeni prije njegovog um, krajnjeg roka trajanja. Slažem se s izvjestiteljicom kada je rekla o dopuštenju ulaganja u obveznice. Možemo imati recimo obveznice u investicijskim bankama. Međutim, ono gdje imamo izvjesne dvojbe jest to hoće li i dugoročni investicijski fondovi biti u stanju e, posuđivati sredstva i s, druge, i s druge strane što ako dospjevanje obveznica nije u skladu sa dospjevanjem investicija. Također nismo baš sigurni oko posuđivanja sredstava. Smatramo da dugoročni investicijski fondovi ne bi trebali imati tu mogućnost, zato što bi to moglo dovesti do nestabilnosti tržišta. Što pak također dovodi do kratkoročnosti, što nije pak u skladu sa e, principima dugoročnih investicijskih fondova. Eto, to su bili, bile primjedbe koje sam htio iznijeti u ime e, kluba zelenih. Mislim da se možemo uglavnom složiti s ovim izvještajem. Hvala vam lijepa, gospodine Lambert, a sada ponovno gospođa Kraca. Ne ispričavam se, možda komisija želi nešto reći, izvolite. Hvala lijepa. Zamolili su nas da iznesemo neke podatke o ulaganju u dugoročne fondove. I, na primjer, u Njemačkoj imamo ulaganje od 3, odnosno 70%. Privatni investitori tu predstavljaju 30% u razdoblju između 2008. i 2012. Tako je isto situacija u Ujedinjenoj kraljevini. Malo ulaganja E, predstavljaju znatan udio ovih sredstava. Dakle, ima, postoji potražnja i zato smo uključili e, male ulagače u, u okvir ovoga prijedloga. I na kraju dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Krace. Hvala lijepo. Ovo je bila vrlo konstruktivna i kratka rasprava. Mislim da se svi slažemo s nekoliko stvari, da moramo eh, premostiti te neke nesrazmjere u središtu, u, na tržištu, u financiranju realne ekonomije i zato se radujem eh, doprinosu drugih kolega, tako da možemo dobiti jedan jasan, konsistentan tekst i kojim ćemo moći premostiti postojeće probleme. Hvala lijepa. Dakle, rok je treći, za amandmane je treći prosinca, 16. i 17. prosinca ćemo razmatrati amandmane, a glasat ćemo u Ekomu 21. siječnja. Budući da nemamo više ništa na dnevnom redu, sada ću zaključiti raspravu. Hvala vam svima.